Dobar dan. Započinjemo sa današnjim radivima. Prelazimo na usvajanje dnevnog reda. Ako se slažemo možemo usvojiti dnevni red. Nema nikakvih primjedbi. U redu. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda. En el segundo punto del, del orden del día. Imamo drugu točku dnevnog reda, a to je predstavljanje izvješća Europske strategije o strategije Europske unije za iskorjenjivanje trgovine ljudima za razdoblje 2011-2016. Imamo zajednički sastanak sa odborom LIBE kojemu zahvaljujem. Ovdje je kolega Moraes. Mislimo da je važno, a i prikladno, održati ovu raspravu sa naših stajališta. Tu je također i gospođa Miriva Silijadu koja je koordinatorica Europske unije za suzbijanje trgovanja ljudima i ona je nadležna za koordinaciju i izgrađivanje politika Europske unije i država članica po tom pitanju. Dakle, prilikom obilježavanja dana za suzbijanje trgovanja ljudima 18. listopada Europska komisija je predstavila ovo srednjeročno izvješće koje će nam sada iznijeti gospođa Vasilijadu kojoj još jednom želim zahvaliti što je danas došla na sastanak našeg odbora. Dajem sada riječ predsjedniku odbora Libe, gospodinu Moraesu. Hvala vam lijepa. Hvala što ste nam omogućili da održimo sastanak odbora FAM i odbora LIBE u zajedničkom sastavu. Suradnja između naših odbora je bitna naročito po pitanju suzbijanja trgovanja ljudima, što naravno nije nikakva novost. To je započelo već u prethodnom sazivu sa usvajanjem direktive o sprječavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i o zaštiti žrtava trgovanja ljudima, a to je bila prva direktiva o suštinskom e, kaznenom pravu nakon donošenja ugovora iz Lisabona i e, kolege koji su tu prisutni iz odbora Libe su radili na tome. Jedna od Funkcija koja proizišla iz te direktive je europski koordinator kao ključna osoba za suzbijanje trgovanje ljudima, a europska strategija je od ključne važnosti kako bismo se borili protiv, suzbijanja, e, protiv trgovanja ljudima. A to je oblik kriminaliteta sa brojnim posljedicama i koji naravno predstavlja kršenje kaznenog prava. U ime odbora Libe želim pozdraviti gospođu Vasilijadu i želim joj zahvaliti u ime našeg odbora na određenom poslu i na ovom izvješću koje je od ogromne važnosti. Usput rečeno, u posljednjih nekoliko dana Znam e, da prati također i važni razvoj u zemljama članicama po ovom području i e, vratit ću sada riječ e, kolegici koja će nam predstaviti gospođu Vasilijadu i dalje ćemo nastaviti radom utvrđenim redoslijedom. Želite li da ja predstavim? Dobro, ispričavam se, pretjerano sam formalan i ljubazan, evo ja ću onda predstaviti gospođu Vasilijadu, koordinatoricu za suzbijanje trgovanja ljudima. Mislim da ima na raspolaganju 12, 20 minuta i onda ćemo predati riječ e, članovima naših odbora. Izvolite, gospođo Vasilijadu. Hvala. Također želimo zahvaliti uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta što ste mi omogućili da vam se obratim danas e, po pitanju onoga što smo mi učinili u suzbijanju trgovanja ljudima. Europski parlament je bio naš e, stalan saveznik u ovom radu. Također ste podržali i ona pitanja koja imamo u svojoj nadležnosti i želim vam zahvaliti na tome. Osvarili smo na europskoj razini jedan ambiciozan e, pravni i politički okvir u suradnji sa Europskim parlamentom kao su zakonodavca na ovoj direktivi i sada imamo i prioritete predsjednika e, Junkera i e, povjerenik Rambopolo je također izrazio svoje nastojanje da će se i dalje nastaviti suzbijati trgovanja ljudima. Dakle, to je jasan prioritet komisije. No, da sve stavimo u kontekst. Naravno, EU Europska unija smatra trgovanje ljudima kao teško povredu ljudskih prava i kao drugo kao e, ozbiljan oblik organiziranog kriminaliteta. I to je jedini oblik organiziranog kriminaliteta koji je izričito zabranjen u Europskoj povelji o ljudskim pravima. Dakle, kada govorimo o suzbijanju trgovanja ljudima, onda time štitimo temeljna prava, a e, najbolji okvir za to su upravo ova dva odbora. No, naravno, trgovanje ljudima i prijetnja sigurnosti, to je međunarodna pojava i zemlje članice ne mogu same riješiti taj problem. I to e, se pokazuje u potpori koje su izrazile zemlje članice radu na razini Europske unije. Dakle, trebamo biti e, međudisciplinarni i trebamo biti proaktivni i surađivati na svim mogućim razinama. Evo, kao što je već spomenuto, ja ću dati prikaz onoga što smo učinili u posljednje dve godine i što smo predstavili 18.10. prilikom Europskog dana za suzbijanje trgovanja ljudima. Želim vas e, podsjetiti da i u ovom trenutku imamo na desetke ili stotine tisuća ljudi koji su u ropstvu i koji su prisiljeni pružati određene osuge protiv njihove volje. Ja imam tu priliku često obilaziti skloništa i susretati se sa osobama koje su imale tu sreću da budu identificirane, prepoznate, a mislim da je to tek vrh ledenjaka. Često slušamo te grozne priče koje se događaju ljudima u našem susjedstvu. To nije nešto što se događa daleko od nas ili pogađa tek mali broj osoba, što bi naravno bilo jednako strašno. Ali evo, samo da vam dam jednu predođbu od 2010. do 2012. godine. 30.146 žena, muškaraca, žena i djece su bili zabilježeni kao žrtve trgovanja ljudima u Europskoj uniji. Što znači da najmanje toliko ljudi iz razorenih života, iz razorenih obitelji je zabilježeno u Europskoj uniji. E, mi često govorimo da je to težak oblik kriminaliteta koji dovoljno ne poznajemo i o kojem trebamo podići svijest. No, ja se ne slažem. To su ljudi koji nam pružaju razne usluge, čak i seksualne usluge, ali čak završavaju na ulici kao prosjaci ili su na ulici prisiljeni pružati seksualne usluge. Oni su u gospodarstvu, u poljoprivredi ili čak u našim domovima gdje nude usluge u kućanstvu. Dakle, vrlo često ti su ljudi prisiljeni pružati te usluge i mi ne znajući, vrlo često ne znajući, koristimo te usluge. Dakle, spomenula sam te registrirane žrtve, 80% njih su žene, 70% trgovaca su muškarci, a e, 16% registriranih žrtava su maloljetnici. I to je, e, najrašireniji oblik iskorištavanja je seksualno iskorištavanje, 69%, a ogromna većina tih ljudi su žene i djevojčice. Dakle, 95% žrtava seksualnog iskorištavanja su žene i djevojčice. Imali smo tisuću djece koje su bile žrtve trgovanja ljudima u svrhe seksualnog iskorištavanja, a to su samo registrirane, identificirane žrtve. Ako želite, možemo reći da su to sretnici koji su bili identificirani. Za radno iskorištavanje imamo 90% prijavljenih slučajeva i od toga 71% su bili muškarci i dječaci. Ono što je zanimljivo i želim e, to naglasiti pred ovim odborima je da 65% tih žrtava dolaze iz zemalja unutar Europske unije. Dakle, uglavnom iz Rumunjske, Bugarske, Nizozemske, Mađarske i Poljske. Ostatak žrtava uglavnom iz Nigerije, Brazila, Kine, Vjetnama i Rusije. Većina kriminalaca i većina žrtava su državljani Europske unije. Trebamo osigurati e, također i terminološku jasnoću kada govorimo o tim pitanjima. Vrlo često e, smatramo da su e, isto značni pojmovi krijumčarenje ljudi i trgovanje ljudima, no želim ukazati da je tu potreban oprez, zato jer razni zakoni jasno razgraničuju ta dva pojma. Naravno, ne možemo tu jasno postaviti granice zato jer se oni također miješaju i neki od ljudi koji su prokrijumčareni u EU su vrlo često i žrtve trgovanja ljudima, ali ne svi i niti su žrtve trgovanja ljudima započele svoje putovanje do te točke time što su bile prokrijumčarene u Europsku uniju. Globalno izvješće o trgovanju ljudima koje će uskoro biti predstavljeno prepoznaje ista kretanja, iste trendove i iste vrste podataka koje ću i ja izložiti i to je tužno, ali također je ohrabuje zato jer to znači da barem po pitanju analize podataka smo na pravom putu. E, želim također e, naglasiti oprez i e, reći da ne govorimo samo o brojkama, to su stvarni ljudi i stvarni životi. Naravno da ako ih je 10 ili 12 tisuća, naravno da se to uklapa u našu politiku, ali također trebamo uzeti i njih u obzir kao osobe. I zato govorimo o prevenciji, o progonu počinitelja i zaštiti žrtava. I zbog toga moramo pristupiti tome sa stajališta ljudskih prava i moramo također pokazati osjetljivost prema rodnim pitanjima. I tu treba biti jasan. Naravno, lijepo je imati koordinatora e, na razini Europske unije koji savjetuje, no zapravo to nisu savjeti, to su pravne obveze. E, progon, e, to su e, pravne obveze koje proizlaze prava za zemlje članice. Ja sam bila pravna obveza kao što je već predsjedateljica objasnila, ja sam članak 20. direktive, dakle to je opis mog posla i ja nastojim postići usklađenost u onome što poduzimamo. Kada je riječ o zakonodavstvu imamo vrlo ambiciozan pravni okvir koji e, bi su trebale e, sve zemlje članice preuzeti svoje zakonodavstvo do 6. travnja 2013. godine. Komisija je bila proaktivno u tom, e, proaktivna u tom smislu i 26 zemalja članica je u potpunosti prenijelo tu direktivu, a Njemačka i Belgija još su u postupku prijenosa. Dakle, mi nećemo oklijevati u poduzimanju svih potrebnih e, koraka kako bi se osigurala potpuna primjena te direktive. No također imamo i politički okvir koji podržava ovu direktivu i e, zemlje članice i to je strategija Europske unije. Ja ću vam sada iznijeti srednjeročno izvješće o tome. Ova strategija je zacrtala vrlo ambiciozne ciljeve, vrlo je sveobuhvatna i e, dosjedna i vjerujte mi kada to kažem, zato i ja nisam e, sama izradila taj dokument. U to smo uključili brojne dionika i zainteresirane strane koji su intenzivno surađivali na ovom e, dokumentu i zato pozdravljam e, i doprinose i vijeća i civilno društvo također pozdravlja ovu strategiju što mislim da je posebno pozitivno. Dakle, srednjeročno izvješće koje je predstavljeno pokazuje ono što je postignuto do sada u smislu suradnje sa zemljama članicama, sa civilnim društvom, sa osam europskih agencija i sa brojnim službama komisije i također sa zemljama koje su izvan Europske unije, trećim zemljama. Dakle, podvukli smo crtu ispod onoga što smo učinili i vrlo smo ponosni time zato jer smo sve odradili unutar rokova i, i također sve što smo obećali. Neki od naglasaka uključuju nastavak rad u okviru e, neslužbene mreže za e, suzbijanje e, trgovanja ljudima. Mi smo ojačali tu mrežu, zemlje članice i komisija doista vrlo usko surađuju u sklopu te mreže i također smo stvorili platformu civilnog društva sa više od stotinu nevladinih organizacija iz različitih područja međutim koje se ipak e, bave i povezane su sa trgovanjem ljudima. Dakle, one se sastaju i to funkcionira na dva načina. Dakle, mi možemo podijeliti sa nevladinim organizacijama ono što se poduzima na europskoj razini kako bismo imali jedan učinak koji je paneuropski, ali mi također saznajemo i učimo od nevladinih organizacija kako obavljati naš posao, dakle učimo iz njihovog iskustva. Pokrenuli smo jednu e platformu, elektroničku platformu, zato jer se ne možemo stalno osobno sastajati licem u lice, ali pomoću te platforme možemo razmjenjivati izvješća, iskustva, i naše znanje i to također ulazi u izvješćivanje na europskoj razini. Obrajabili smo brojne smjernice i vodiče ono što su tražile zemlje članice o prepoznavanju žrtava, o pravima žrtava, o starateljstvu nad djecom. To je ogroman popis i mi smo to sve učinili i također smo nastojali saznati još više. Dakle, pokrenuli smo studije o ranjivim skupinama, o sudskoj praksi, o prevenciji, o rodnim demenzijama tih problema. Što smo učinili na dan suzbijanja trgovanja ljudima? Dakle, pokrenuli smo izvješće Eurostata koje sam spomenula i rado ću odgovoriti na pitanja o tome. Imamo ročne izvješće o strategiji i treći element ovog paketa, ako ga tako možemo nazvati, je e, drugo izvješće o primjenjivanju direktive o privremenim boravišnim dozvolama za žrtve iz trećih zemalja. Ova direktiva štiti ljudska prava žrtava, ali također daje poticaj žrtvama da surađuju sa vlastima u um, suzbijanju trgovanja ljudima. Zanimljivo je promotriti nalaze ovog izvješća jer nažalost vidjeli smo da zemlje članice ne primjenjuju direktivu u njezinom punom potencijalu. Ako želite, možemo se vratiti na to kasnije. E, spomenut ću također i područja kojima, e, kojima smo se bavili. Naravno, posvetili smo našu pozornost e, djeci koje su posebno ranjiva na viktimizaciju i također trgovanja, odnosno ponovno trgovanja. Dakle, većina žrtava je prepoznata od strane međunarodne organizacije za migraciju su e, stalno u tom začaranom krugu. Dakle, pokrenuli smo jednu aktivnost u lipnju 2014. godine e, s kojom, e, sa Agencijom za ljudska prava. Dakle, objavili smo vodič za posebne potrebe djece koje su žrtva trgovanja ljudima i također smo pokrenuli brojne projekte koji se bave trgovanjem e, djece. Neki će možda reći da, ali oni su samo 16% prepoznatih e, žrtava, ali zato nisu bitni podaci, moramo zaštititi djecu i trebamo vidjeti kako najbolje obavljati naš e, posao i osvješćivati javnost o tome. Također trebamo ustanoviti sustave zaštite djece. To je od ključne važnosti. Dakle, sada komisija radi na jednom priopćenju o smjernicama za integrirane sustave zaštite djece i očekuje se da će to biti usvojeno 2015. godine. Također, dopustite mi da e, spomenem i rodnu dimenziju, ne zato što su tu kolege iz odbora FAN, e, nego e, ta dimenzija je bitna i direktiva jasno nalaže da trebamo imati rodni pristup prema suzbivanju trgovanja ljudima i također strategija prepoznaje potrebu da se trgovanje rješava i također kao pojava sa rodnog stajališta prije dvije godine smo prepoznali trgovanje žena i djevojčica kao oblik nasilja nad ženama. To je pitanje ljudskih prava i također pitanje rodne ravnopravnosti od seksualnog iskorištavanja do drugih oblika trgovanja kao što su prisilnih prisilni brakovi. Nasilje nad ženama i djevojčicama dakle, je u srži svega. To je strukturni fenomen, strukturna pojava i zapravo je zbog toga um, i rodna uloga u centru samog trgovanja žene i djevojčice djevojčice su ranjive, to potiče iskorištavanje i također potiče potrebu za potporom i pomoći. E, kada govorim o rodnim pitanjima, ono što dolazi na um, iako to možda nije jedina stvar koja dolazi na um, je seksualno iskorištavanje. A to je razvidno iz Eurostatovog izvješća gdje se govori o prostituciji, prostituciji na ulicama, u privatnim stanovima, u javnim kućama, u proizvodnji e, pornografije i u eskort službama. Dakle, to posuda postoji i također stječe se dobit na temelju toga. Dakle, e, zemlje članice i Europol prepoznaju jasne veze između prostitucije i e, marketinga, iskorištavanja i trafikinga i organiziranog kriminaliteta. Prostitucija je sveobuhvatni sektor, dakle mi ne kažemo ništa politički u tom smislu, ne kažemo da je trgovanje i seksualno iskorištavanje isto stvar, ali to je visoko rizični sektor kao i brojni ostali, ako tako to prepoznamo onda e, ćemo moći zaštititi ljude u tom sektoru. Ja to kažem zato jer imam na umu eh, rezoluciju Europskog parlamenta o um, seksualno to je osvojeno u svibnju 2015. godine. Eh, poznali smo eh, preporuke i izvješće i nastojimo sada se pridržavati tih preporuka. Izvješće je bilo o trgovanju u, seksu, seksualnog iskorištavanja, no također i o prostituciji. Tu želim jasno nešto reći. Koja je nadležnost naša ovdje? Dakle, seksualno iskorištavanje je takozvani Eurocrime, dakle to je europsko kazneno djelo, dakle možemo usvojiti o tome propise sukladno članku 83. Međutim, ne naglašavaju se samo pitanja seksualnog E, pružanja seksualnih uloga nego samo iskorištavanju i e, direktiva iz 2011. godine u to uključuje i iskorištavanje drugih. Mi, e, zemlje članice imaju vlastite nadležnosti o seksualnom iskorištavanju i kada govorim o seksualnom iskorištavanju ja govorim o zločinu trgovanja ljudima u svrhe seksualnog iskorištavanja, a ne osim političkim aspektima koji su s time povezani. Kada govorim o rodnim pitanjima, želim naglasiti to snažno da također govorimo o muškarcima i dječacima Hrvatima koji su izloženi raznim, gotovo svim oblicima iskorištavanja, oni e, su većina u području e, iskorištavanja za svrhe prisilnog rada. Oni trebaju našu zaštitu, trebaju potporu, e, trebaju također i moći ići u sklonište i odbratiti se vlastima. Dakle, kada govorimo o iskorištavanju u svrhe rada, mi ste uglavnom usredotočili u ovom e, području upravo na e, ta pitanja, na te žrtve. Dakle, trebamo još e, više saznati o tome i pokrenuli smo brojne projekte. Sada razmatramo studiju sudske prakse u smislu prisilnog rada u zemljama članicama i trebamo bolje razumjeti tu pojavu, zato jer činjenica da žrtve nisu prepoznate ne znači da se to ne događa. Ja e, sada se neću osvrtati na druge oblike iskorištavanja, ali podsjetimo se da postoje ljudi koji su također prisiljeni na e, rad u domaćinstvu, koji su trgovani zbog e, uklanjanja organa, zbog prisilnih brakova kojima se kradu organi i kako bi poduzimali i počinjali kaznena dijela. Dakle, ono o čemu danas govorimo je kupovanje i prodaje ljudi za pružanje usluga. U odboru kada, e, koji se bavi o e, građanskim pravima, kada govorimo o ljudskim pravima, to je zapravo krajnji zločin, kupoprodaja ljudi. Često kažemo da su ljudi ranjivi zbog siromaštva, da se trgovanje događa zbog sukoba ili zbog nejednakosti. Ja se ne slažem s time. Dvije trećine e, roda živi u siromaštvu koji, i taj broj vjerojatno još i raste. I nisu svi oni žrtve trgovanja ljudima. Trgovanje ljudima se događa iz dva jasna razloga, zato jer je ono profitabilno i zato jer postoji potražnja za time. Bez toga nema trgovanja ljudima. Razmislite o tome, još uvijek imamo nejednakost, imamo sukube, imamo siromaštvo, ali nema trgovanja ljudima. I to priznaje i Europol i tisuće 2013. godine govori o porasti, e, potražnje i tako dalje. I za svake žrtve postoji počinitelj i postoji također osoba koja traži tu uslugu. Govorimo o 150 milijardi eura dobiti stečene od prisilnog rada i to godišnje, na godišnjoj razini. Evo, pokušat ću skratiti i taj novac, tih 150 milijardi eura idu u džepove trgovaca ljudima, ali to su također e, novci za e, pravni sektor e, i u ilegalnom poslovanju i legalnom poslovanju, a zbog toga mi to dolazi zbog toga što mi zatvaramo oči pred time, recimo razmislimo o uslugama u kućanstvu. Imamo tu klijente, nabavljače i tu smo mi, također europski građani koji e, koriste usluge žrtava trgovanja ljudima. I vrlo često e, ti se ljudi vrbuju online na internetu. Znamo da se sad e, stvari mijenjaju, ali Europol nam kaže da internet danas ima ključnu ulogu u trgovanju ljudima. Ja e, neću sada ulaziti u detalje, ali želim naglasiti da vlasti koje se bave trgovanjem ljudima trebaju surađivati sa stručnjacima za računalni kriminalitet. I sada komisija priprema jedno izvješće koje ćemo objaviti 2015. godine o vezi između interneta i e, online vrbovanja ljudima, e, ljudi. E, kada je riječ o potražnji, pa nije da ja govorim ljudima trebamo smanjiti potražnju. Direktiva jasno nalaže da su zemlje članice obvezne poduzeti mjere kako bi smanjile potražnju za svim oblicima trgovanja ljudima. Također, zemlje članice su obvezne u najmanju ruku razmotriti mogućnost kriminalizacije korištenja usluga žrtava trgovanja ljudima sa znanjem da je osoba žrtva trgovanja ljudima i također namjeravamo izraditi izvješće o tome. Možda sam to prebrzo rekla. Dakle, od nas se traži da razmotrimo kriminalizaciju jednog zločina i želim e, da članovi ovog odbora razmisle o sljedećem. Poznajemo li druge područje kriminaliteta gdje smo svjesni su, u kriminalu, a e, osoba nije e, kriminalizirana. Koja je alternativa? E, nekažnjivost. Trebamo razmisliti o tome. Također, direktiva o zapošljavanju 2009. godine E, kriminalizira poslodavce koji ilegalno zapošljavaju državljane trećih zemalja koje su, za koje svjesno znaju da su žrtve trgovanja ljudima. Dakle, ako vi znate da zapošljavate žrtvu trgovanja ljudima i ako je ta osoba e, iz treće zemlje, onda ste kažnjeni, a ako su oni državljani Europske unije, onda to nije kazneno djelo. Dakle, trebamo doista uskladiti pravni okvir. Također trebamo to učiniti u suradnji, i u partnerstvu. Neću, nažalost, ulaziti u to ali surađivali smo e, sa javnim, sa privatnim i sa nevladinim sektorom e, i e, radimo tu na svim razinama i također smo se zalagali na za suzbijanje vanjske dimenzije trgovanja ljudima, dakle radili smo sa trećim zemljama, imamo također i naš dokument za djelovanje prema vani, to je zapravo suradnja sa trećim zemljama i tu imamo prioritetne zemlje poput Ukrajine, Albanije, Brazila, e, sve zemlje u istočnom partnerstvu i ja sam nadležna u ime komisije da koordiniram tu suradnju zajedno sa E, SVD-om, e, pokrećemo naše delegacije i radimo u tom pravcu. Evo imam još jednu stranicu. Dakle, što još trebamo učiniti? Trebamo e, poraditi na sigurnosnoj dimenziji, trebamo poraditi na prevenciji, to treba biti polazište i trebamo raditi na zaštiti žrtava, radimo na partnerstvu na, na raznim razinama i od komisije možete očekivati tri izvješća. Izvješće o prijenos direktive u nacionalno zakonodavstvo, što je standardna praksa, naravno izvješće o, kretanjima koje je prvo trv vrste o, situaciji e, trgovanja e, ljudima u zemljama članicama i to u skladu sa člankom 20 e, koji zapravo nalaže ono što ja radim. Dakle, zemlje članice mi trebaju predati informacije o trgovanju ljudima u zemljama članicama. Ja trebam razraditi izvješće za e, cijelu Europu i to podnijeti komisiji. Treće izvješće je ovo spomenuto izvješće iz članka 23. a to je kriminalizacija onih koji svjesno, naglašavam svjesno, iskorištavaju one koji su žrtve trgovanja ljudima. Evo, dame i gospodo, Kažem, da, imamo zakonodavstvo, imamo e, dobro zakonodavstvo i možemo donijeti još propisa, možemo imati politiku, a imamo već takvu politiku koju smo provodili i također možemo izvojiti sredstva i možemo osigurati da ta sredstva e, pomažu u postizanju naših prioriteta. Mnogo smo činili, ali još ima žrtava, no nismo poradili na provedbi zakona i na provedbi političkog okvira. Ako ne budemo poradili na provedbi, onda ćemo moći reći da smo izdali sami sebe, da smo izdali naše društvo i također da smo izdali svaku žrtvu koja ovisi o nama. I ja to kažem uvijek e, u svojim izlaganjima i to možda zvuči e, banalno jer govorimo o e, zaštiti zato jer trebamo zaštititi žrtve zato jer želimo manje trgovanja. I dok mi ovdje razgovaramo o tome, ljudi nestaju, Osobe su silovane, ubijene, prijeti im se, imamo sat e, koji odbrojava moje vrijeme, ali također odbrojava ljudske živote. Hvala vam lijepa na pozornosti. E, hvala e, gospođice Vasiladu. Mi smo vas saslušali velikom pažnjom. Iznijeli ste mnogo važnih stvari e, koje su važne za naš odbor. Sad ćemo početi s raspravom, ali moram reći da imamo mnogo ljudi koji bi željeli uzeti riječ. E, molim, ne dulje od dvije minute, nemamo više vremena. Gospođa Hedima riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Trebali bismo češće govoriti o toj temi. Imam dva pitanja. E, priopćenje komisije o trgovanju ljudima kaže e, da e, su različito pogođeni muškarci i žene. Statistike kažu da je postoji i seksualno iskorištavanje djece. Ove godine e, i Europol i Europski parlament su ukazali u međuovisnosti prisilne prostitucije i trgovanja ljudima. Koje zaključke možemo iz toga izvući? Imamo izvještaj koji kaže da se sada provodi jedna studija o učinkovitosti prevencije biti će objavljena u prvoj polovici 2015. godine pa ćemo tu imati konkretne podatke. E, hvala lijepa. U prvom redu u potpunosti podržavam ono što ste rekli o razlikama koje postoje između E, krijumčara i trgovanja. To je jasno e, da je to važno u ovoj raspravi. Koristimo ove riječi kao da su jednake. Kada se radi o raznim oblicima e, trgovanja i raznim područjima gdje možemo naći žrtve, bilo da je to prostitucija ili mnoga druga područja koje ste spomenuli. Pitam se što u stvari rade naše države članice jesu li one stvarno e, predane e, borbi protiv trgovanja jer uvijek postoji netko tko zna o tome e, spomenuli ste pekarnicu možda ne znamo da osoba koja peče kruh je žrtva trgovanja ali vlasnik pekarnice to sigurno zna moj dojam je katkada e, da e, oni, e, da li on, naravno da oni profitiraju od, tog trgovanja. plaćaju im nisku plaću, a ne plaćaju ni porez na njih. Oni imaju dobit, ali imamo dojam da naše država članice ne suzbijaju e, tu pojavu e, vrlo aktivno i energično. Moje je pitanje kakav je vaš dojam o učinkovitosti e, u sprečavanju raznih oblika o, ove pojave u Europi. Hvala. Gospodin, gospodin Vasir ima riječ. Hvala lijepa e, na ovoj prezentaciji dva pitanja imam. Prvo, koji postotak ovih mladih e, dječaka i djevojčica su oteti? a i koji e, postotak e, sudjeluju voljno ili dobrovoljno u trgovanju, recimo prodaju ih roditelji, obitelji i ako je to slučaj, koji je razlog tome da se oni rastaju sa eh, eh, svojim voljenima. Koji je razlog da se to događa? Mislim da je to srž pitanja koje sam htio postaviti. Hvala. Eh, gospođa Bimber ima riječ. Hvala lijepa. E, na ovom vrlo zanimljivom izlaganju. Imam dva pitanja. U prvom, prvo pitanje. Ako jedna zemlja ne e, prati ilegalno useljavanje kao na primjer u mojoj zemlji Švedskoj e, granične službe to ne provode tu kontrolu onda to dovodi e, do rasta trgovanja ljudima. Drugo pitanje, imamo sve više prosjaka na europskim ulicama mm, mm, i oni su često žrtve trgovanja e, ljudima. Kako je to rašireno na, e, u zapadnoj Europi? U Švedskoj mm, se službeno negira da postoje prosjaci. Može li ta službena politika pogoršati situaciju s prosjacima. Hvala lijepa. E, Bosenberg. Hvala lijepa. Eh, gospođa srdačno zahvaljujem na ovom iscrpnom i detaljnom izvješću o simptomima e, trgovanja ljudima i organima. E, e, to se odnosi naročito na maloljetnike, na djecu. Vi ste rekli, i to je točno, da mnogi sudjeluju u tim kaznenim dijelima. Postoji ponuda, ali i potražnja. Moramo shvatiti da, na primjer, jedan liječnik koji dobiva narudžbu da e, izvadi jedan organ koji će se onda e, koristi za trgovanje. On e, također čini kazneno djelo. Moramo to kontrolirati zašto je to dijete na operacionom stolu i zašto mu se vadi organ E, to poznajem iz Grčke, tu praksu. U svakom slučaju, e, na primjer, država članica e, postupa na razne načine u provedbi zakona. I zakoni su različiti. Sprečavanje možda informacijski sustav nije dovoljan koje e, prevencije, oblike prevencije imamo, e, što se događa sa počiniteljima. E, tu imamo prekogranične organizacije koje djeluje u cijelome svijetu, pa moramo i imati prekograničnu suradnju. Kod FAM i Libea je to stvarno jedan od velikih prioriteta Nadam se da ćemo u sljedećih pet godina dati dobar doprinos. Hvala lijepa. Hvala. Ove dramatične brojke koje su spomenute danas nam ukazuju na to koliko je hitno da Europska unija i zemlje članice provedu postojeći pravni okvir i to je također naznačeno danas i trebaju također pojačati suradnju sa civilnim društvom i sa nevladinim organizacijama što uključuje i vjerske organizacije koje se svakodnevno žrtvuju kako bi ublažile patnje žrtava koje su, kao što je ispravno rečeno, prave osobe, nisu brojke. Osim toga, uvaženi kolege, tko u našim gradovima, na našim ulicama, na našim postajama, u najsiromašnijim susjedima se konkretno bavi žrtvama ovog trgovanja što je povezano sa siromaštom i očajem. Jasno je rečeno, ali treba to naglasiti, da su to ljudska bića koja se nalaze u novom obliku modernog ropstva. To je kazneno djelo i također globalna trgovina koja je vrlo lukrativna na e, globalnoj razini i osim toga 16% kao što je naglašeno žrtava su djeca i kao što je rečeno na jednom nedavnom seminaru koji je organiziran u okviru dijaloga i e, unutar Europske komisije, ta djeca se prodaju, a e, čini se da je njihova cijena otprilike 40.000 tisuća eura. Naravno, trgovanje ljudima je složena pojava, ima brojne korijene, a to je između svega objektifikacija ljudskog tijela u potrošačkom kontekstu našeg društva i zapravo nečija želja zapravo postaje pravo i tu imamo taj osnovni suštinski sukob, dakle proizvodnja djece kao što je to zemljansko majčinstvo, zatim e, seksualizacija maloljetnika i ogromna pornografska industrija su neke od posljedica takve objektifikacije. Dakle, E, mislim da je važno naglasiti da je Europski parlament u veljači donio jednu rezoluciju koja e, kaže vrlo precizne stvari koje su u skladu sa onime što ste rekli u svojem uvodnom izlaganju i hvala vam na tome. Evo, u zaključku želim e, reći da jedna stalna financijska potpora organizacijama koje su na terenu je nešto što treba stalno održavati. Hvala vam. Hvala lijepa. E, zatvorit ćemo listu javljanja za riječ. E, imamo još e, osam govornika, imamo i jednu drugu točku dnevnog reda. Gospođa Speneli. Hvala. Hvala gospođo Vasilijadu. Hvala na ovom izvrsnom predavanju. Ja vama želim izraziti svoju duboku zabrinutost zbog neprenošenja europske direktive u zemlji u koju najbolju poznajem, a to je Italija. I želim vas upozoriti na jednu sjednu studiju udruge za pravne studije koja se bavi različitim razlozima za nepridržavanje europskih direktiva u Italiji. tu nestaju važni, nedostaju važni aspekti kao što je to utvrđivanje stanja ranjivosti i također nema niti spomena o pristanku žrtve i također nedostaje jedna od važnih mjera prisile koji su predviđeni u direktivi. Također nedostaje nacionalni plan koji je trebao biti donesen tri mjeseca nakon usvajanja direktive. Dakle, u zaključku možemo reći da zapravo cijeli talijanski sustav pokazuje ogromne manjkove što je i opasno, naročito sa stajališta zaštite žrtava. Također taj sustav trpi financijske rezove i zbog toga nije u stanju pružiti zaštitu žrtvama i onima kojima je zapriječeno trgovanje. Dakle, htjela sam čuti vaše mišljenje o tome. E, hvala lijepa gospođa Spinelli. E, riječ ima gospođa Petir. Predsjednice, zahvaljujem vam na ovom e, izvješću i moram reći da nitko ne može biti neosjetljiv na činjenice i podatke koje ste iznijeli jer je gotovo 800 tisuća i muškaraca i žena i djece žrtva E, trafikinga odnosno trgovanja e, ljudima unutar Europske unije e, danas, a oko 60% njih dolazi iz zemalja Europske unije. Dakle, riječ je o modernom obliku ropstva, o kriminalnoj aktivnosti, ali očigledno i za neke riječ je o vrlo unosnom e, globalnom poduzetništvu. Naravno da tu ponovo skrećem pažnju na e, djecu koja su najosjetljiviji dio društva o kojima moramo voditi posebno računa. Osim spomenute e, seksualne eksploatacije i prisilnog rada ono što se danas e, pojavljuje kod trgovanja ljudima a što vjerujem da je prepoznato i da ćete moći nešto više na tu temu reći je i nova forma trgovanja ljudima u e, svrhu i namjeru e, reproduktivnih aktivnosti dakle riječ je o surogasi i riječ je o ilegalnim posvajanjima. ta međunarodna reproduktivna industrija se očigledno jako e, raširila, e, neki je zovu i baby e, market, a ona je upotpunjena i reproduktivnim turizmom. Zbog toga bi me zanimalo što Europska unija i koje inicijative planira poduzeti kako bi se uspješno borili protiv trgovanja ljudima koje je usmjereno u reproduktivne svrhe. Hvala lijepa, e, gospođa Milnar ima Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. U prvom redu bih htje, e, vam htjela zahvaliti doktorice Vasilijadu za ovaj e, energičan nastup i prezentaciju. zahvaljujem u ime gospodine Bjerde koja je naš koordinator ali ne može biti ovdje. Što se tiče E, primjene e, direktive iz 2004. o e, žrtvama trgovanja. Kako će se primjenjivati ova direktiva u Europskoj uniji? Koje konkretne akcije biste predložili recimo za identifikaciju žrtava trgovanja kao i svjesnosti o njihovim pravima? Imamo li kakove rodno zasnovane podatke o dozvolama boravka e, s obzirom na e, zahtjeve za reviziju ove direktive. Da li je rodna, rodni aspekt ovdje bio uzet u obzir? Hvala. Gospodin Kirkos ima riječ. Hvala lijepa. I Ja bih e, se e, srdačno zahvalio gospođi Vasilijadu. To su bili vrlo zanimlja pitanja koja nam je postavila. E, to su politička pitanja na koje trebamo naći odgovor. Htio bih pitati sljedeće. Djeca koja sudjeluju u ovim e, migracijskim tijekovima. Oni nemaju roditelje i trebaju posebnu zaštitu. Oni su u vrlo nejasnoj situaciji. Imamo li e, na to politički odgovor? Isto sasvim e, specifičan, ne općenit odgovor. Hvala. Hvala. Gospodin Durek ima riječ. Hvala lijepa. Htjela, htio bih zahvaliti na vrlo transparentnom izvješću. E, to koincidira sa onim što smo identificirali u Poljskoj. Naša je policija ustanovila da vrlo često e, granična crta između prostitucije, pedofilije i pornografije je nejasna. E, to su sve kaznena dijela ali e, vrlo često ljudi koji su žrtve toga e, su, e, su vrlo slični. To moramo ne samo kriminalizirati, kriminalizirati rad žrtava ljud, trgovine ljudima, ali moramo se borati boriti protiv, na primjer, prostitucije. U Skandinaviji, u Švedskoj, u Francuskoj e, se vodi rasprava o razmatranju svakog slučaja gdje se žena koristi za e, dobit. E, ako e, suzbijemo potražnju, onda nećemo iskorijeniti taj problem, ali ćemo ga smanjiti. Moramo zaštititi ljudsko dostojanstvo i to na europskoj razini. Po mom mišljenju moramo upoduzeti slične mjere. Hvala lijepa. Gospodin Buđadovski ima riječ. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, hvala na ovom e, e, jasnom izvješću. Spomenuli ste jedan, jednu pojavu, pri, to jest prisilni rad na teritoriju Europske unije u ropskim uvjetima, ne samo što se tiče državljana trećih zemalja, tu su pogođeni i evropski građani e, recimo naročito iz zemalja e, srednje istočne e, Europe, naročito Rumunjske. Što biste predložili, što biste preporučili? Rekli ste da je nažalost direktiva ne pokriva poslodavce koji zapošljavaju žrtve iz država članica sam on to štiti samo žrtve iz e, trećih zemalja. E, znači li to da biste bili spremni na, e, na promjeni direktive za poslodavce koji zapošljavaju žrtve iz država članica Europske unije. Znam slučajeve iz Italije, nizozemske, možda postoje i slučajevi u drugim zemljama. Poslodavci zapošljavaju žrtve e, trgovanja ljudima, onda moramo e, e, intervenirati na europskoj razini. gospođa Vajina ima riječ. Hvala lijepa gospođo Vasilijadu na ovim informacijama. Dva vrlo kratka i konkretna pitanja na koja bih htjela dobiti od, odgovor. Što radi Europska komisija da e, e, smanji potražnju u recimo e, seksualnom zlostavanju. Što radi Interpol na tom području? a što će raditi komisija. Hvala lijepa. Gospođa Nimo. Hvala lijepa. O, e, z, e, ova zadnja točka koju su spomenuli moji kolege. E, zahvaljujem na vrlo jasnom izvješću. To nam je dalo mnogo činjenica i informacija koje nismo imali prije. kao autorica izvješća govorili ste o prostituciji i seksualnom zlostavljanju E, e, to nas naročito zanima. E, rekli ste da 65% žrtava trgovanja u Europskoj uniji s obzirom na to govorite i o rodnoj jednakosti kako se time bavimo na europskoj razini to je važno Imamo vrlo dobru osnovu za to. Imamo vaše izvješće i druga izvješća. E, imamo dovoljno informacija. Govorili smo i o smanjivanju potražnje, koji je ključni element svega toga. Trebamo smanjiti potražnju i to samo po sebi će smanjiti problem. Ali cijelo pitanje trgovanja u Europskoj uniji, kako možemo napredovati u suzbijanju toga? Hvala lijepa. E, e, e, gospođa Majer ima riječ. Hvala lijepa, predsjednice. Ja sam u Libeu nekoliko puta naglasila da imigracija, politika useljavanja i azila imamo otvorene granice E, kako ta politika doprinosi e, trgovanju ljudima. Sada e, dajem riječ gospođi Vasilijadu da odgovori na ovo na ovaj niz pitanja to će biti teško ali molim vas da budete kratki pet minuta jer imamo još Eh, jednu važnu točku na dnevnom redu. Ako ne možete odgovoriti sada na sva pitanja, možda imamo druge metode komunikacije. Mm, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Eh, vraćam se na početak eh, moje prezentacije i zahvaljujem ovom odboru za veliko zanimanje za ovu temu i hvala na zanimljivim pitanjima. Ne mogu odgovoriti na sva, ali potrudit ću se. Nekoliko stvari. Broj jedan, e, prevencija. Mi smo počeli e, studiju o e, prevenciji i inicijativama. Tu imamo razne dionike, moramo podići svjesnost i tako dalje, ali ne znamo što je učinkovito i koji je E, rezultat svega toga. Moramo bolje koristiti naš e, rad, naše instrumente, osigurati da taj rad ima e, direktni učinak, da imamo manje žrtava. Dakle, ta studija je u tijeku. Što se tiče razlike između krijumčarenja ljudima i trgovine ljudima, tu moramo biti oprezni. Što države članice rade. Moram e, reći nešto u prilog država članica. Pred tri godine se mnogo manje radilo jer strategija nije bila razvijena. Sad je više svjesnosti, više mobilizacije, ali tek smo na početku našeg putovanja. Direktiva, e, to je e, nov zakon od prošle godine a i izvješće o provedbi direktive kao i e, prvi izvještaj o trgovanju sljedeće godine će nam reći mnogo o tome što se dešava u državama članicama ono što vam mogu sada reći jeste da imamo rok u petak. Naše države članice su podnijele izvješća o e, nacionalnoj situaciji pa ćemo europski izvještaj imati za nekoliko mjeseci. moći ćemo reći o nešto više o svakoj državi članici. Neki od vas su govorili o građanskom društvu i ispravno su spomenuli ih. Mi zaista želimo surađivati s civilnim društvom e, i to na temelju direktiva i mi zajedno radimo na izvješćima, uzimamo u obzir komentare onog što se dešava na razini država članica. E, trebamo vidjeti na koji način bolje primijeniti propise i mi ćemo zajemčiti da se to uzme u obzir e, u ovom izvješću na razini Europske unije. Što se tiče pitanja pri, pristanka, to nije relevantno, bilo da se radi o djeci ili odraslim osobama osobama kada govorimo o trgovanju e, ljudima. Dakle, pristanak ne postoji u europskom pravu što se tiče žrtava. A kada o djeci već govorimo, mi smo svjesni činjenice da se ponekad e, trgovanje ljudima odvija unutar cijele jedne zajednice, odnosno cijele obitelji, odnosno u obiteljskom krugu. A to ne znači, naravno, da su djeca na to dala svoj pristanak. Mi moramo zajamčiti da na isti način e, pravno gonimo počinitelje trgovine ljudima bez obzira na to da li postoji taj e, kao pristanak ili ne. Ako obitelj sam, sama se bavi trgovinom ljudima, onda trebamo vidjeti tko zapravo traži te usluge seksualnog iskorištavanja e, djece, tko pod podupire taj sustav prosjačenja na ulici. Dakle, to je ono što moramo istražiti. Većina djece koju vidite na ulicama, naravno sada e, neću pretjerivati, ali mislim da većina djece koja prosjače na ulici nisu tu s njihovim e, majkama, već s nekom drugom djecom. Ja imam malu djecu i znam kako je to velik veliki broj te djece je prisiljen prosjačiti na ulici. Mi imamo također i studiju o prisilnom prosjačenju i e, znamo koji su podaci, ali podaci o registriranim e, žrtvama su vrlo niski, no međutim ti brojevi stvarni su veći jer znamo da svi nisu registrirani kao žrtve, zato moramo više raditi u tom smjeru. Što se tiče e, trgovana ljudskim organima, ono što ste postavili to pitanje, istina je da, a to su i drugi zastupnici ovog parlamenta rekli, nije moguće da da nitko ne zna da do toga dolazi. Netko zna, možda liječnik, netko iz eh, farmaceutske industrije, netko zna, netko je odlučio zatvoriti oči pred tim problemom i praviti se da taj problem ne postoji, ne preuzet, nije htio preuzeti odgovornost. I tu dolazimo do primjene zakona. U mnogim poslovanjima sada postoji obvezatno pod člankom petim eh, pojam e, odgovornosti e, prema žrtvama trgovanja. U e, direktivi o E, kažnjavanju trgovine ljudima se također govori o tome. Mi imamo direktivu kojom se kriminaliziraju poslodavci žrtava trgovine i mi u državama članicama moramo vidjeti trebamo li konsolidirati zakonodavni okvir. Kada to budemo proučavali u skladu s člankom 23. moramo vidjeti postojeće mjere koje su već poduzete u državama članicama za kriminaliziranje e, onih koji pomažu trgovanju ljudima. 2016. godine ćemo raditi procjenu. Mi smo već počeli raditi na tome. Ono što radimo sada je da e, ponekad zapravo ne govorimo dovoljno o potražnji i o novcu. Tu se radi o potražnji i novcu ne samo u ilegalnom sektoru, već se radi o ilegalnom sektoru koji e, proizvodi legalan novac i to je problem. Kada govorimo o potražnji u ovom izvješću smo to i rekli, a to ćemo reći i u preporukama, da smo započeli studiju o spolovima i da ćemo raditi na tome da se zakonski kažnjavaju osobe koje koriste usluge žrtava trgovine ljudima i ukoliko to bude nužno mi ćemo dati predloge na temelju onog što pronađemo mi ne možemo reći sada da je zakonski okvir jasan i da Europska komisija smatra da je zakonski okvir potpuno kada se e, govori o sprečavanju e, trgovine ljudima prostitucije to je veoma rizičan sektor i nedavno u njemačkoj policiji je rečeno da su sve osobe koje su identificirane kao žrtve trgovine ljudima bile u prostituciji. To ne znači da su ovo e, dvije iste stvari, ali znači da se mora zajedno raditi na tim pitanjima. Što se tiče e, maloljetnika bez pratnje, moramo naglasiti da je to nešto na čemu ne možemo samo mi raditi kao komisija, već isto tako službe za zaštitu djece. E, dijete ima svoj status koji se mora poštivati i moramo znati odakle oni dolaze, koje su dobi i moramo e, vidjeti na koji način možemo zaštititi bez obzira na njihov status i zato smo i započeli tu e, studiju o zaštiti djece i sustavima zaštite djece. Na kraju moramo povući i veze sa sektorom azila i imigracijske politike. Moramo reći da je većina žrtava koja je identificirana i identificirana zbog toga što su većina njih europski građani. Tu se ne radi samo o pitanju migracijske politike koju moramo razmotriti, već isto tako moramo vidjeti na koji način ćemo zaštititi te ljude da ne bi postale žrtve. I mi moramo pratiti novčane tokove u svim oblicima moramo vidjeti tko od toga izlači profit e, znajući da je to ilegalno ili ne i iz mog iskustva koja se bavim ovim pitanjima e, znam da je vrlo teško to sve postići ukoliko se jednostavno ne primjeni zakon koji postoji. Hvala. Thank you, uh, Dr. Hvala. Mislim da sad e, možemo zaključiti da je ovo izvješće zaista sveobuhvatno. Nemamo puno vremena, ali svrha direktive iz 2011. godine je bila stvoriti neku vrstu koordinacije u, među veoma složbenim direktivama i pitanjima, a o tome ste govorili i ovdje. Radi se o povezivanju sa sektorom imigracije i azila. Vi ste zaista ovdje obradili jako složena pitanja u ovom izvješću. Države članice moraju sada provesti sve ove e, zakone koji postoje, ali što se mene tiče ja znam da moje kolege, e, naročito iz odbora za prava žena, e, znaju da moramo više insistirati na tome. Trebaju nam sada novi članovi koji će nam omogućiti da detaljnije idemo u sva ova pitanja. Nismo imali dovoljno vremena danas, radi se o složenim pitanjima i zaista smo vidjeli da su E, neka pitanja veoma bila zanimljiva. Ja mislim da smo mogli samo površno obraditi ovo izvješće budući da nismo imali dovoljno vremena. Naravno, ne mogu vam dati pet sati za ovo, ali mislim da kolege znaju o čemu govorim. Složenost ovog pitanja je takva da o ovom izvješću ne možemo govoriti u ovako kratko, e, u ovako malo vremena. E, i vidjeli ste iz reakcija da je ovo pitanje koje nas zanima sve i vrlo rado ćemo vas ponovo primiti ovdje. Hvala još jednom. A sada se ispričavamo našem sljedećem e, gostu zbog kašnjenja, gospođi Kristina Kangas Punte iz e, Ureda Ujedinjenih naroda. Gdje je? A tu je stiže. Brzo, nadam se, jer nemamo mnogo vremena. Hvala. Dakle, ovdje ćemo govoriti o globalnom pitanju trgovine ljudima i ispričavamo se i gostima i svima vama što ćemo morati e, brzo govoriti o ovoj temi. Ja sam, se nadam da ćemo imati priliku o tome podrobnije razgovarati jednom drugom prilikom, ali smo previše vremena jutros vjerojatno proveli na sastanku sa koordinatorima. E, dakle, radi se o voditeljici odjela za globalno izvješće Ureda e, Ujedinjenih naroda Radi se također o e, izvješću kojim ćemo čuti sažetak jer trgovanje ljudima je globalno pitanje. Imamo ovdje vrlo iskusne e, ljude koji znaju koliko je to bitno pitanje. Ako nam možete samo reći kakav je sažetak ovog izvješća i onda e, da možemo postaviti neka pitanja na koje možete dati kratko odgovor i dakle još jednom se ispričavam što sam vam skratio vrijeme koje vam je bilo dodijeljeno na početku. Hvala. E, ja vam se želim zahvaliti što ste mi pružili priliku da govorim e, ovdje. Zapravo imam PowerPoint prezentaciju koju želim prikazati. Ovo zaista nije duga prezentacija i zaista svjesna sam činjenica da nemamo mnogo vremena ali bih e, vrlo e, rado e, iskoristila priliku da kažem da se ovdje malo osjećam kao stranac jer sam ja iz Ujedinjenih naroda, ali da, mi smo svi ovdje stranci, ne brinite. Da, ne, govorim sad E, organizaciono se osjećam stranac e, ovdje i ja ću govoriti o trgovanju, trgovini ljudima i e, koristit ću ove pojmove na koje sam navikla. Ured ujedinje naroda za droge i kriminal je globalno izvješće o trgovini proizvodilo već nekoliko proteklih godina. Ovo je četvrto izvješće. E, iz e, dva dijela gdje imamo regionalnu i e, nacionalnu perspektivu, a imamo ovdje i perspektivu sa detaljima o svim zemljama koje smo uključili. Ovdje smo uključili 280 zemalja i možete pronaći detalje o svim tim zemljama u izvješću. Ovdje možete vidjeti sve zemlje koje smo pokrile ovim e, izvješćem i e, one zemlje koje nisu odgovorile na naš upitnik su obično zemlje koje se nalaze u Africi i u Aziji. Zatim, koji su glavni zaključci naše e, analize podataka? Najprije da se trgovina ljudima obavlja svugdje. Žrtve imaju dolazi iz 124 zemlje, odnosno identificirane su u 124 zemlje za vrijeme razdoblja 2010. do 2012. a e, imaju 152 različita e, državljanstva. Najmanje 510 e, različitih pravaca identificirano za trgovinu ljudima, što znači da je ovo pitanje koje se dešava svugdje i ne možemo ni za jednu zemlju na svijetu reći da se u toj e, zemlji ne dešava nikakva trgovina ljudima. Oni tijekovi koje smo mi identificirali su tijekovi koji se bave transregionalnim trgovanjem ljudima, što znači da se ljudi prebacuju s jednog kontinenta na drugi. A tu imamo tri glavna haba. Jedan je e, Bliski istok, e, zatim Sjeverna i Srednja Središnja Amerika i Karaibi, a treći Zapadna i Središnja Europa. Ono što možete vidjeti je da su zemlje podrijetla kao i zemlje odredišta, Južna Amerika, Subsaharska Afrika, Južna Azija, e, Istočna i Središnja Europa. To isto tako znači da e, su e, tijekovi trgovine, odnosno pravci ti koji idu iz siromašnih zemalja ka bogatim zemljama, a to je isto što možemo vidjeti i na nacionalnoj razini. Što se tiče ovog zločina, to je transnacionalni zločin koji uključuje e, domaće počinitelje koji e, imaju ograničen e, zemljopisni dohvat. Trgovina ljudima se odvija obično u ograničenim zemljopisnim regijama. Dva, 34% trgovine ljudima se obavlja u jednoj zemlji, a ostatak je prekogranični. Znači zemlje, e, žrtve se prenos, prevode preko granica. Obično e, kada identificiramo žrtve shvatimo da su to stranci, ali većina njih e, se prenos se prevozi e, dakle iz jedne zemlje u drugu, ali unutar e, jedne te iste regije. Kada pogledamo one počinitelje koji su identificirani, dakle zločince, obično primijetimo da većina njih dolazi iz zemalja u kojima su već osuživani. 64 posto e, osuđivanih e, počinitelja su državljani zemlje u kojoj su osuđeni postoje određeni procenti stranaca koje identificiramo kao počinitelja koji su osuđeni ili u toj zemlji ili u zemlji iz koje dolaze zatim postoji povećano utvrđivanje trgovanja žrtvama u druge svrhe osim seksualnog iskorištavanja. Imamo 53% žrtava kojima se trguje zbog e, seksualnog iskorištavanja, 40% za prinudni rad, 7% za u ostale svrhe koje su dakle mnogo manje po procentima. Ono što je E, konstantan zaključak u posljednjih nekoliko godina je da se povećava trgovanje e, ljudima u svrhe prinudnog rada. To je nešto što se ne primjećuje toliko u Europskoj uniji, odnosno u regiji Europske unije, već se primjenjuje u drugim regijama svijeta. To možete vidjeti na ovom slajdu gdje poredimo situaciju u različitim regijama. Europa je predstavljena crvenom bojom u posljednjem nizu i E, crvena boja pokazuje procenat seksualnog iskorištavanja. 66% žrtava se seksualno iskorištava u Europi i Središnjoj Aziji. 26% za prinudni rad. Ako to poredite, na primjer, sa Istočnom, e, Južnom Azijom i Pacifikom, vidite da je situacija potpuno obrnuta u ovoj regiji. 64% žrtava e, su žrtve prinudnog rada. Situacija je dakle u potpunosti različita u odnosu na regiju koju razmatrate. Žene su e, najveće žrtve trgovanja ljudima, ali one e, mogu biti identificirane i kao žrtve i kao počinitelje. 32% e, žena su počinitelji što je skoro najveći procenat počinitelja u e, svim oblicima e, zločina. Dakle, radi se o veoma visokom postotku. Kada pogledamo e, žrtve, skoro 50% žrtava su žene, 21% djevojke ispod 18 godina, 17% identificiranih žrtava, 70% identificiranih žrtava su e, žene, a pored njih imamo e, odrasle muškarce i e, dječake. Kada pogledamo sada skupinu žrtava, vidimo da, ih, da je 70% žrtava ženskog spola, a ako pogledamo sada skupine e, žrtava kojima se trguje zbog prinudnog rada, 35% žrtava su žene. Dakle, možemo zaključiti da se muškarcima trguje zbog prinudnog rada, ženama se trguje i e, u svrhe prinudnog rada i seksualnog iskorištavanja. E, sve više i više se povećava razina identificiranja djece kojima se trguje e, kojima se trguje. Ovdje možete vidjeti zelenom bojom označene djevojčice kojima se trguje, a crvenom bojom dječake. U posljednjih deset godina procenat e, ženskih žrtava se povećao sa 10% na 21% i smatramo da je to veoma zabrinjavajuće. Ovdje također imamo ogromne regionalne razlike. U Europi i Središnjoj Aziji 18% u identificiranih žrtava su e, djevojčice, a ako pogledate situaciju u subsaharskoj Africi, 60% e, su e, djevojčice. Kada pogledate zakonodavstvo s kojim raspolažemo i e, kažnjavanje, vidite da više od 2 milijuna ljudi nije zaštićeno e, protokolom Ujedinjenih naroda. Ovaj protokol je stupio na snagu 2003. godine. Nakon toga možemo pogledati situaciju sa zakonodavstvom i vidimo da samo 9% zemalja, dakle 5% zemalja nemaju nikakvu vrstu zakonodavstva. 10% zemalja ima djelomično zakonodavstvo što znači da je samo jedan dio trgovanja ljudima kriminaliziran, a u E, nekim dijelovima su pokrivene samo određene skupine žrtava. Ove zemlje koje imaju samo djelomično zakonodavstvo ili nemaju nikakvo zakonodavstvo vezano uz kažnjavanja e, trgovanja e, ljudima, dolazimo do broja 2 miliona ljudi, što je jako velik broj. E, iako postoji zakonodavstvo koje je na snazi u određenim zemljama, e, još uvijek postoji velika stopa nekažnjavanja. 50% zemalja ne, nije izreklo niti jednu presudu u razdoblju 2060. i 2012. godine, 26% zemalja u kojima imamo manje od 5 manje od 10 presuda. Ova situacija se nije izmijenila u posljednjih deset godina, prilično je stabilna i nije došlo do povećanja presuda. Dakle, to bi bilo sve. Naše izvješće možete pronaći na našoj internetskoj stranici i naravno sa zadovoljstvom ću vam predati ovo izvješće i u papirnom obliku ukoliko ga želite. Hvala vam najljepša. Naravno, mi bismo vrlo rado čuli više o ovom izvješću jer je ovo zaista e, pitanje kojima, kojim se bavimo već decenijama i znamo koliko je značajno ovo izvješće. E, mi smo se e, dogovorili zapravo da damo određeno vrijeme kolegama koje imaju pitanja, koje žele postaviti pitanja, osim ako se nitko ne javlja za riječ. Izvolite. Peknje za prezentaciju. Hvala vam na ovome izlaganju. Imam dva pitanja. Evo, ponavljam, imam dva pitanja. Hvala vam na ovom izlaganju. Moje pitanje je sljedeće. Jesi li obuhvatili područja gdje se koriste e, robovi, odnosno za prisilni rad gdje oni najčešće rade, u kojim sektorima. I drugo pitanje, vidimo da se bilježi sve veći broj djece koja su prisiljena sudjelovati u oružanim sukobima. Imate li podatke o takvoj djeci, vojnicima ili o djeci koja su vrlo mlada i prisiljena nosite oružje i boriti se? Poznaje li uopće kakva je situacija u takvim područjima? Ja ću postaviti jedno očito pitanje. Zanima me vaša suradnja sa koordinatoricom za suzbijanje trgovanja ljudima. Imate li statističke podatke o tome i je li uspostavljena suradnja sa Europskom unijom i Mm. Jeste li možda e, se našli u potrškačama kada je riječ o suradnji ili možete dobro surađivati sa našom organizacijom za suzbijanje trgovanja ljudima? Evo, čini mi se da bi to bilo prikladno pitanje i ako želite izniti nekakve zaključne napomene, možete slobodno to učiniti i hvala prevoditeljima. Evo, hvala, nadam se da sam dobro razumjela pitanje. Pitali ste me o raznim oblicima ropstva i također o djeci vojnicima. Da, Pozabavili smo se i time, imamo također e, i dio u izvješću koji se bavi time i zapravo smo utvrdili da postoji vrlo zabrinjavajuć broj djece vojnika u područjima u Sugopu i također u određenim afričkim zemljama i ta su djeca žrtve trgovanja ljudima upravo u te svrhe. Naravno, postoji još jedan aspekt toga, odnosno ovakav oblik e, trgovanja nije samo ograničen na korištenje djece kao vojnika, nego postoje tu i druge vrste iskorištavanja, naročito seksualno iskorištavanje djevojčica. Dakle, primili smo informacije o tome i situacija nije baš najbolja, moram priznati. Zatim, kada je riječ o robstvu i raznim oblicima robstva, ako ste htjeli reći da tu postoji i robstvo i druge oblici trgovanja ljudima. Dakle, ustanovili smo da postoje različiti oblici što robstva, što prisilnog rada. E, nažalost, sve se još ne prijavljuje, zato jer zakonodavstvo još nije jasno po tom pitanju u nekim zemljama i također nije jasno razjašnjeno izjednačuje li se ropstvo sa trgovanjem ljudima. Dakle, zbog toga nam je teško prikupiti podatke o tome, ali kada je riječ o oblicima trgovanja koji su slični ropstvu, nažalost u nekim zemljama to se e, goni pod zakonodavstvom o trgovanju ljudima no, e, to je zapravo dobro za nas, zato jer možemo osigurati onda pravu, pravnu zaštitu žrtvama. Kada je riječ o suradnji e, sa koordinatorom za suzbijanje trgovanja ljudima u Europskoj uniji, naravno da je to sjajna zamisao i to smo i predvidjeli i poduzeli smo mjere u tom pravcu. Jer kao što ste rekli, važno je nadopuniti europsku sliku sa globalnom slikom, jer iako se trgovanje ljudima odvija na regionalnoj razini, ipak postoje i neki transregionalni elementi trgovanja ljudima. I ako pomislimo na Europu, naročito na zapadnu Europu, mi smo ustanovili da su žrtve pripadnici različitih zemalja, znači državljani 130 različitih zemalja su nađeni kao žrtve trafikinga u zapadnoj Europi. Dakle, budući da govorimo o istim pojavama, o istim pitanjima, dolazimo do istih zaključaka, međutim, Postoje i neke manje razlike i zbog toga možemo se dobro nadopuniti našim informacijama i dalje ojačati našu suradnju. E, hvala vam lijepa na vašem izvješću i e, radujem se budućim susretima s vama. Još jednom hvala kolege. Ima li što pod točkom razno? Ako nema, onda zaključujem radove ovog odbora. Hvala. Thank